Dragi kolege i kolegice, hvala vam lijepa. Ehm, hvala kolegama iz AFETA koji su imali strpljenja da ostanu ovdje. Pozdravljam kolege i kolegice iz DEVEA i DROA koji su nam se pridružili. kako bismo ovdje saslušali e, predstavljanje. Linda ne može biti s nama. Imamo Velcina Martinez. Prvi puta ste ovdje s nama. Mi ćemo biti supredsjedatelji ovog sastanka. Tako da napredujemo, da idemo dalje s ovom nagradom nagrađujemo izvadna dostignuća na području borbe za ljudska prava, nagrađujemo hrabrost koja je inspiracija za sve nas. Ovo je početak postupka izabira pobjednika e, za e, nagradu Saharov koja će se dodijeliti e, sljedećeg tjedna. Tu imamo sada kratku listu kandidata. Nagrada će se dodijeliti u četvrtak 22. studenog. Listopada, oprostite. Neću ponavljati ovo što sam rekao, mada su mi riječi otišle u vjetar. E, nagrada Saharov je najvidljiviji aspekt rada parlamenta na unapređivanju ljudskih prava u svijetu. E, podsjećam vas već sada da tu ne bude nesporazuma. Nećemo objaviti glasanje do sljedećeg utorka zbog jednostavnog razloga. Ako netko gubi, onda štetimo toj osobi javno i ne pomažemo mu prizastiti u svojoj zemlji. Moramo biti fer prema tim osobama. Moramo biti oprezni u komunikacijama s medijima Nećemo objaviti e, brojke e, za prva tri kandidata. Naći ćemo načina, međutim, da e, to dostavimo predsjedniku parlamenta kako bi se u konačnom glasovanju bili svi svjesni rezultata. Netko tko je bio prvi ovdje postane onda i pobjednikom to radi se o pitanju zaštite. Kod Nobelove e, nagrade e, ne znamo e, kako stoje kandidati kako bi svi imali jednaku šansu za pobjedu. već smo raspravljali o transparentnosti. we mm. Ljudska prava su važna i pri sklapanju sporazuma o suradnji sa drugim zemljama. Hvala ostoblju koje mi je e, pomoglo pri sastavljanju ovog dokumenta. Evo sada dolazimo do kandidata. zastupnici trebaju e, dati kandidata. E, imat ćemo predstavljanje u trajanju od maksimalno 10 minuta, pa će cijela prezentacija trajati 40 minuta. Počet ćemo sa prvim kandidatom po alfabetskom e, redu, Sandundar. Dundar kojeg su predložili GUE, Ujedinjena zelena ljevica, i zeleni i EFA. Tri minute i 20 sekundi imati. Hvala predsjedniče. imate pravo da inzistirate na važnosti nagrade Saharov i naše vidljivosti u vanjskom svijetu E, e, e, mi imamo tri kluba su se ujedinila u kandidiranju Kana Dundara koji je simbol, simbol patnje novinara u Trskoj sve većoj prijetnji e, ljudskim pravima u Turskoj. E, e, biti nezavisni novinar nikad nije bila laka stvar u Turskoj. Već nekoliko godina stvari stalno se pogoršavaju. Turska je postala najveći zatvor na svijetu za, za novinare E, od proljeća 2015. stvari su se još pogoršile. Čan Durdar je od 18. godine e, novinar. Završio je London School of Journalism, radio je za radio televiziju Turske, sudjelovao je u realizaciji mnogih dokumentaraca 2013. postao je glavni e, urednik Kumurijeta progresivnih novina u Turskoj. 2015. E, objavio je e, dokumente koji pokazuju kamenone kako isporučuju oružje pobunjenicima u Siriji pratila ih je obavještajna služba Turske. E, e, on je e, uhićen za odavanje državnih tajni. 2. libnja Erdogan je podigao tužbu protiv Dundara. Rekao je da ovaj mora platiti tešku kaznu za veleizdaju. Prošlog mjeseca E, ako se budete manje glasno smijali od mog govora moglo bi postati zanimljivo hvala 26. E, studenog e, prošle godine on je uhićen i proveo je 92 dana u zatvoru jedva je preživio u jednom atentatu, pokušaju atentata. Od, onda se dogodio udar, promašeni udar koji smo svi osudili, ali od onda se situacija na području ljudskih prava i dalje pogoršala. Primjer, 27. srpskog e, srpnja država je ukinula 26 novina, nekoliko e, televizijskih stanica i e, e, desetke novina. 200 novinara su uhićeni, neki su još i danas u zatvoru. u organiz izvanredna situacija prijetnja je e, pluralizmu ideja u Turski. Can e, Dündar je napustio Tursku e, jer je rekao da više nema povjerenja u pravosuđe. Njegova je supruga također uhićena. Htjela je preći granicu, međutim oduzeta je, je putovnica. Čan e, Dündar zaslužuje e, nagradu Saharov kao simbol e, slobodnog novinarstva u Turskoj. Hvala. Zeleni EFA su ponosni što mogu e, nominirati Čana Dündara za ovogodišnju e, nagradu Saharov za slobodu misli. 30 e, godina nagrada Saharov se dodjeljuje najhrabrijim zagovornicama slobode. Čan Dündar je visoko na ljestvici ovih zaslužnih ljudi on je iznimna ličnost u turskom novinarstvu on je e, živi simbol e, slobode mišljenja u toj zemlji e, bori se strastveno za slobodu govora i demokraciju u turskoj borio se i to naglašavam ovdje za prijateljstva za prijateljstvo i uže veze između Turske i Europske unije. On je inspiracija za mnoge od nas u Turskoj i u Europi. On je e, glasan glas za borbu za mir i političko rješavanje e, kurdskog pitanja. E, on je izložen progonu od vlastite vlade za otkrivanje državnih tajni uhićen je, držan je u samici i osuđen. E, e, izvršen je pokušaj atentata na njega. Od ovog ljeda e, on je morao napustiti vlastitu zemlju jer se boji progona i nepravde u pravosudnom sustavu. Dragi kolege, Turska je jedna od naših E, najbližih susjeda. Imamo s Turskom uske veze, ona je također kandidat za članstvo u Europskoj uniji. E, narodi Turske i Europske unije su uvijek biti, bili e, povezani kulturom, poviješću, gospodarstvom i mnogim osobnim pričama. Dok Sirija i mnoge naše druge susjedne zemlje su u plamenu, E, mislim da e, veza između Turske i Europske unije je neiznimno važna, međutim u Turskoj vidimo propadanje ljudskih prava. E, rastuća je napetost u odnosima između Europske unije i Turske. Turska se odriče temeljnih prava u ime kratkoročnih interesa i migracija. Tim prekidom veza mi napuštamo one ljude koji se bore za demokraciju, koji se bore protiv rata, koji se zalažu za prestanak ljudskih patnja. Dodjeljivanjem e, nagrade Dundaru mi ćemo podsjetiti Europsku uniju i države članice o na e, čvrste e, veze sa pluralističkom Turskom. Nagradom Dundaru parlament će poslati jaki signal iz Brisela da je situacija u Turskoj važna i da Evropska unija e, neće napustiti živahnu Tursku u koju svi želimo. Sloboda e, Dundara je e, sada u opasnosti. E, potporom Dundarom, potporom tim demokratskim glasovima u Turskoj borimo se za opstanak veza između Europske unije i Turske. Hvala Evo, predsjedniče, za mene je čast i veliko zadovoljstvo što u ime mog kluba, ali također i druga dva kluba, e, podijeliti ovu kandidaturu Čan Dundaru za, kao našem kandidatu za nagradu Saharov. Nagrada Saharov, kao što je već ranije je podsjećeno, je nagrada za slobodu misli. Ako pogledamo pogledamo kojim smo putem išli proteklih nekoliko godina, vidjeli smo da Turska ima od 1999. status e, kandidata za ulazak u Europsku uniju, znači 17 godina. E, moramo podsjetiti da ne neke vrijednosti kao što su sloboda izražavanja na početku, dakle nakon toga sloboda misli, sloboda e, medija, jedna od, jedan od temelja Europske unije. Istina je da e, je Europska unija kao u geografskom političkom smislu zapravo e, zajednička ideja gdje se mogu dati različiti odgovori na ista pitanja, moramo priznati da se Turska i itekako udaljila od tih ideala. Ja ne vidim prikladniju osobu za dobitnika nagrade, zato što se on borio cijeli život za ta načela i platio je najvišu cijenu koja je možda gora od smrti, a to je eh, egzil, odnosno eh, znači izgnanstvo daleko od svoje domovine i od svojih voljenih. Eh, mi cijenimo sve one koji su imali jednaku njegovu hrabrost i koji su prečesto riskirali i mi to ne zanemarujemo, ali istina je da ih je skupo koštalo što su slobodno govorili i izrazili svoje mišljenje. E, ta četvrta moć, odnosno slobodno izvještavanja o ponašanju e, predstavnika naroda i vlade je nešto što mora biti slobodno i što mora biti dostupno. I to je ono što je Čandundar radio u posljednjih nekoliko godina kroz svoje novine. U Turskoj je u posljednjih nekoliko godina zatočeno 120 e, novinara, 140 tisuća online sajtova je blokirano i također je ta država na 150. od 180. od 180 mjesta e, po slobodi medija i izražavanja u cijelom svijetu. Imaju najveći broj novinara u e, svijetu koji su u zatvoru. A to je zemlja koja je kandidat da postane članica Europske unije, bar službeno. Evo, e, taj, znači, ta kandidatura je došla u pravi čast. E, sada još uvijek imamo poruku da pošaljemo jasnu poruku u ovom važnom trenutku. U ovom trenutku koji bi mogao na nepovratan način e, ukazati e, toj zemlji da može krenuti putem koji je drugačiji od ovog sada i koji će biti e, bliži našim vrijednostima. Nemojte se bojati reći jasno da oni koji drže trenutno kormilo Turske u rukama da su ti oni koji griješe E, upravo sada moramo izraziti sve te osjećaje i izraziti ih našim građanima i njihovim građanima. Moramo uzeti u obzir i političku situaciju jer znamo e, kako se sada krše temeljna prava i ako to prešutimo bit ćemo suučesnici. Ono što vas ja sada pozivam da izrazite, a to je ne glas protiv Turske, nego glas za slobodu civilnog društva, glas za nadu u budućnost. E, Čan Dundar u izgnanstvu je taj koji na neki način način obilježava nemogućnost čitavog turskog naroda da živi u slobodi. On je ovdje u izgnanstvu od pravne države. Čan Dundar je rekao da dokle god zemlje neće imati civilnu slobodu, neovisne medije, do tada neće postojati ni jedna komponenta javnog mijenja koja će moći kontrolirati ponašanje vlade. Sada vas e, molim da se toga e, uvijek prisjetite tako da glasujete za njega. Hvala. Mustafa Džemilev je sljedeći kandidat e, predložen je od strane EPP-a i EKR-a. Imate minutu i 55 e, sekundi, točno. E, borac protiv sovjetske totalitarne države, to je ideja nagrade Sahara Eh, Mustafa Džemilev je eh, najbliže tom idealu. On predstavlja slučaj nenasilne borbe protiv eh, Sovjetske saveza, a onda Rusije. To je priča njegova života on je deportiran e, iz Krima, u, dobio šest mjeseci. Bio je u zatvorima Sovjetske unije kada je, e, Sovjetskog saveza kad je protestirao protiv e, invazije Češke. On se također borio protiv anektiranja Krima. Borio se za prava krimskih Tatara između 1994. kad je deportiran iz Krima i 2014. E, e, kada je prognan iz Krima e, prvo od Sovjeta, a onda od strane Rusa. Njegova životna borba za slobodu i ljudska prava su razlogom zbog koga naš klub predlaže Mustafu Džemilava za E, sa nagradu Saharov. E, e, imamo i jedan video o njemu koji bi tehničari mogli pokazati. Hvala lijepa. Mustafa Džemil je e, ogromna figura na području borbe za e, ljudska, građanska i prava manjina. Već 50 godina. E, prvi puta je uhićen pred 50 godina. prvo je više od 15 godina u sovjetskim zatvorima. Kao što je kolega spomenuo, bio je među onima koji je protestirao protiv invazije Čehoslovačke bio je povezan sa Andrejem Saharovom e, jer je osnovao prvu, jednu od prvih hersinskih skupina u Sovjetskom savezu. E, prognan je e, iz svoje rodne zemlje Krima od sovjetskih vlasti kad je, mu je bilo samo šest mjeseci. O, Mislim da je važno da pošaljemo sada signal za čovjeka e, koji se bori ne samo za prava krimskih tatara koja su pod izravnom prijetnjom e, njihova je budućnost potpuno nejasna već se bori i za prava Ukrajinaca, Rusa u svim područjima. I to je nešto e, što trebamo priznati u ovom trenutku. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. gospodin Džemilev je prvi puta ga je predložio moj e, poljski kolega koji je sada u Gruziji pa sada e, mu e, kandidata u njeno imam, ime. imamo popis e, vrlo jakih kandidata. A Mustafa Džemilev je idealni kandidat kao i Saharov. On je e, bivši e, sovjetski disident. On se bori za prava tatarskih, krimskih tatara. U tom sam ga kontekstu prvi puta upoznao. Cijeli se život bori protiv tiranije i komunističkog ugnjetavanja E, Stalin ga je deportirao kad mu je bilo šest mjeseci, bio je aktivan u disidentskim pokretima, e, protestirao je protiv e, invazije Čehoslovačke od strane Sovjetskog saveza, borio se za ljudska prava u Sovjetskom savezu, bio je 15 godina u zatvoru, bio također je prošao štrajk glađu E, on e, je prognan iz svoje rodne zemlje. Sada je utjecajan parlamentarac u Ukrajini i e, podupire integraciju Ukrajine u Europsku uniju i u NATO. Nakon kolapsa komunističkih režima Džemile i njegovi kolege i kolegice se bore protiv e, e, ruskog ugnjetavanja. On je aktivist za e, slobodu i ljudska prava. 17 godina nakon njegovog egzila on predstavlja moralno vodstvo krimskih tatara. Postao je simbolom borbe da Krim ostane u, unutar Ukrajine Mis, čvrsto vjerujem da je najveća opasnost na istoku Europe Rusija i e, njezina propaganda. Moramo se boriti protiv te mašinerije svim sredstvima a Džemilev je bivši e, sovjetski disident e, nagradom Saharov tom disidentu e, šaljemo jaki signal E, Rusija želi e, okupirati tuđe teritorije, to nikada ne smijemo prihvatiti, nikad ne smijemo prihvatiti okupaciju Krima. E, nekoliko puta sam se sastao sa gospodinom Džemilevim i svi se slažemo, ja mislim da je on vrlo jak kandidat za nagradu Saharov.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 Dobro, sad ćemo nastaviti. Evo, predsjednik Brok će nas morati napustiti za nekoliko minuta. E, treće kandidatkinje su u ovoj, znači, ovom prvom e, izboru kandidata za nagradu Saharov, Nadija Murad i Lamija Aj Bašar. Njih su nominirali klubovi SID i Liberali, ALDE i to će predstaviti svaki predstavnik jednog od klubova. Prvo do pet minuta će nam govoriti naš kolega Jozef eh, Weidenholza. Eh, Predsjednice, uvaženi kolege, eh, skupina SED je odlučila ovaj puta prezentirati dvije kandidatkinje, Nadiju Murad i Lamiju Ađi Bašar koje su e, bivše žrtve i seksualne robnje Daješa i koje su hrabro posvetile svoj život e, e, zagovorništvu za žene koje su posljedice žrtve nasilja Daješa i pomoći također ženama i djeci koja su E, završile u e, trgovini ljudima i pomoći im da obnove svoje zajednice. Jazidi su vjerska manjina koja živi na sjeveru Iraka i mnogi sada u dijaspori u Europi. E, da je razvio ovakvu jednu teologiju sustavnog silovanja, za sustavno silovanje žena i djevojaka koje su oteli na teritorijama koje su osvojili, a te mlade žene i mlade djevojke postale su njihove seksualne robinje. Od 2014. u, kolovodu, u kolovozu krenuli su sustavno sa takvom praksom na sirijskoj granici u jezitskim područjima. Do sada je više od 6000 žena iz jazidi zajednice u Teto. Imam djevojke i žene, hvataju se i transportiraju na razne destinacije u Iraku, Siriji i na drugim mjestima. I tamo se drže kao seksualne robinje. Počinjeni su nezamislivi zločini i teško je uopće čitati ono što znamo o tome. 3000 žena i djevojaka moglo bi e, se e, osloboditi, uspjelo se osloboditi ili su oslobođene, a 3000 ih još drže. Nominacijom Nadje Muradi Lamije Bašar e, SED želi iskazati počast svim ženama i djevojkama koje su uvijek prve žrtve u sukobima i to svih e, vjerskih i etničkih e, manjina i koje su žrtve genocida. teroriziranje jezidi žena i borci Daješa namezno e, počinjavaju etničko čišćenje korištenjem sustavnog silovanja kao ratne taktike. Ista taktika korištena je u Bosni i dalje se koristi u Africi kod velikih jezera. Predsjednice, po povijest se uvijek eh, iznova ponavlja u ovom slučaju. Samo su počinitelji kriminalci drugi. Ovo bi poslalo važan signal tim eh, kriminalcima i pokazalo bi također da, zajednica eh, da zajednica jezida koja je gotovo zaboravljena u ovoj najtežem fazi njihove povijesti ne bude zaboravljena i e, bili bi prvi primatelj nagrade iz Iraka. Također, e, Zahvaljujemo Aldeu koji e, želi podupreti ovu dvostruku nominaciju. Zahvaljujem na pozornosti. A sad dajem riječ, e, gospođi Beseri, imate pet minuta. Zahvaljujem. E, ja sada ne bih htjela previše dužiti jer je već moj kolega iznio ove argumente. Budući da smo mi ovdje e, zaduženi za istu kandidaturu, riječ je o dvije mlade žene, e, riječ je o dvije strašno hrabre žrtve koje su odlučile prestati biti žrtve, zato što su one odlučile da iako su patile i iako su bile žrtve fizičkih, mentalnih nasilja i također nasilja njihovim pravima, one su se pretvorile u e, borce za ljudska prava i ta je najbolja moguća kandidatura. Ja ću više govoriti o Nadi Rad, zato što duže vremena radim e, na tome i htjela bih da ste svi od vas ovdje se mogli susreti s njom. Ja sam je upoznala u drugom mjesecu ove godine kada smo bili na odboru za ljudska prava e, u Strasburu i zaista mi je bilo teško slučati iz njezinih usta ne samo priča o njezinim njezinim patnjama, nego također i tu odluku njezinu i tu odlučnost e, za borbu za pravednost. I zato smatramo da je ta kandidatura E, kluba SID i ALDEA nešto što smo odlučili potaknuti zbog njezine izvne hrabrosti. Mi nismo sada nominirali e, Nadju Mirat zato što je ona jedna od tih e, žrtava, tih velikih zvjerstava koje provodi ISIL nad njom i nad, nad njezinom obitelji. Nju su mučili, nju su porobljavali, također su je silovali i tako dalje. Nego smo je nominirali zato što je ona željela prestati biti žrtva i htjela se boriti protiv e, ekstremizma i također dovesti sve te zločince pred Međunarodni kazneni sud. Mislim da je to ključno kad je riječ o cilju borbe, jer je bitno da nagradu Saharov damo nadjela mi i time samime e, da damo nagradu zapravo svim žrtvama koje podnose takvu sudbinu. Riječ je o tri i pol tisuće žena koje su i dalje porobljene u zatočeništvu i također na taj način ćemo dati jasan znak protiv e, Isila, protiv Daesha. E, ta nagrada Saharov je priznanje, želimo dati ne samo vidljivost e, tom problemu, nego bi to bio značajan resurs koji bi Europski parlament dao za jednu pravednu i konkretnu stvar. Ja sada samo želim nadodati još neke nadine riječi koje vi već savršeno poznajete i već godinu dana te riječi kruže cijelim svijetom. Ona je e, govorila pred Vijećem sigurnosti UN-a prije nedavno, prije dva e, tjedna je nominirana za e, veleposlanicu dobre volje, također je bila ovdje i snanja sa našim, sama s našim predsjednikom Šulcem, govorila je pred Vijećem Europe. Također e, e, bila je i e, u, u izličnim kapovima u Grčkoj, također na mnogim drugim mjestima. Ja bih htjela samo podijeliti jednu rečenicu koju ona izrekla i za koju mislim da je odlučujuća za podršku ove kandidaturi. Daješ je odveo moju obitelj, budućnost i život, ali ono što ostaje u mom srcu i ono što sam uvijek imala i uvijek ću imati je vjera u pravdu. I sve žene i djevojčice koje su još u rukama terorista moraju moći računati računati e, na to da će pravda biti na njihovoj strani. E, to su njezine riječi i ova kandidatura se upravo zalaže za pravdu. E, da, to nije stvar politike, nego je to zapravo kandidatura koja na najčišći način tumači načela nagrade Saharov i pogotovo kada je riječ o borbi za slobodu mišljenja, za borbu za manjine, borbu za zaštitu međunarodnih prava i također za vladavinu pravne države. Mislim da nitko ne može biti protiv ove nominacije informacije. Mislim da je to ona suštinska vrijednost e, u e, samoj srži te nagrade. To su dvije zaista žene koje su vrijedne divljenja i koje na najbolji način utjelovljuju duh Europe i svijeta. I zato mislim da e, e, i zato želim također zahvaliti Njemačkoj što su prihvatili toliko izbjeglica na svom teritoriju i mislim da su oni primjer za cijelu Europsku uniju i bitno je da to priznamo ovdje danas. E, bilo bi mi jako drago da ovdje i njemački zastupnici glasuju za Nadju. Evo, zbog postupovnih razloga samo ću sada potvrditi da se te dvije kandidature za ove dvije osobe spajaju u jednu zato što utjelovljuju jednake vrijednosti i samo smo iz tehničkih razloga spojili te dvije kandidature u jednu. Znači zajednička kandidatura za Nadiju Murat i za Lamiju e, koje predstavljamo u ime oba kluba zastupnika. Hvala. Puno hvala. E, gospođa Besera, sada moramo još predstaviti i posljednji kandidata. Gospodine Preda, nemamo mikrofon. u prezentaciji je govorila samo Gospođa Pesera je sada upravo objasnila zašto su spojene je kandidature. Možete li još jednom objasniti? Sigurno sam da je prevod bio dobar. E, samo jedna stvar, dakle još jednom. I Nadjela i Lamija su e, na isti način e, žrtve genocida nad jazidima i one su zapravo iste po tom, znači iz tehničkih razloga smo spojili kandidaturu. Znači za administrativne tehničke e, iz administrativnih tehničkih razloga je to određeno ovako, znači istim kandidaturama prije priključilo se nekoliko klubova. Znači, radi se o jednoj kandidaturi i glasati će se za jednu e, kandidaturu. Znači, e, neće biti podijeljeno glasanje na dva dijela, glasat će se za obje zajedno. Ne, jedna kandidatura dvaju klubova, socijalista i ALDE. Znači, jedna kandidatura, e, Nadija Murad i Lamija zajedno. Znači jedna kandidatura. Znači, to je zajednička kandidatura. Razlika je samo što je Alde e, imenovala samo Nadiju, a socijalisti su onda imenovali obje zajedno. Dakle, mi pretpostavljamo i e, zajednički smatramo da je zajednička kandidatura njih dvije zajedno. Znači, ALDE je prihvaća, znači onda kandidaturu njih dviju zajedno, iako su izvorno iznijeli samo jednu. Možemo komplicirati koliko god želimo, ali ovo je vrlo jednostavno. Znači, klub socijalista je imenovao dvije žene iz zajednice, znači iz e, etničke skupine jezida. E, ALDE je imenovao kao kandidata jednu i sada je e, ALDE odlučio da će prihvatiti dvije osobe. Znači, jedna kandidatura za dvije žene koju podržavaju dva kluba, ali to je jedna kandidatura sa dvije osobe unutra. Vrlo jednostavno. Idemo sada na sljedećeg kandidata, a to je Ilam Toti. Njega je nominirao naš kolega Ilam Kjučuk i 42 zastupnika. Dajem sad riječ gospodinu Ključeku i nakon toga mislim da imamo još i snimku, jedan video koji ćemo pogledati. Izvolite. Yes, correct, uh, Madam President. Uh, I have... Predsjednice, zadovoljstvo mi je i čast prezentirati nominaciju Ilama Tohtija za nagradu Saharov za 2016. On je najprominentniji ujgurski intelektualac u Narodnoj Republici Kini. E, profesor Toht je e, stručnjak za ekonomiju i središnje azijske studije na, u Pekinškom središnjem sveučilištu. E, rođen je 69. i već mnogo godina vodi mirno zagovaranje dijaloga i razumijevanje između Ujgora i Han kineske većina u teškim i upozorava na teške kulturne i ekonomske e, situacije u kojoj se nalazi e, manjina Ujguri i brani kulturna, politička i vjerska e, prava za 11 milijuna Ujgura koji žive u sjeverno-zapadnoj regiji Južne Kine. Ujguri tamo nemaju iste uvjete niti ekonomski ni društveno u svojoj zemlji. Kineska vlada provodi represivne politike i otvorene mjere represije protiv njih i drugih manjina. U rujnu 2014. osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu nakon montiranog suđenja od dva dana po na namještenoj e, optužbi za separatizam, znači za nekoga koja se doista trudio godinama e, uspostaviti dijalog i e, mirnu koegzistenciju. Mnoge strane vlade kao i organizacije za ljudska prava osudile su ga, a od kako je uhićen to je jedan od ključnih E, točaka dijaloga o ljudskim pravima između Sjedinjenih država vlade i nevladinih i vladinih udruga. Ideja za koju Ilham Tohti se zalaže i za koje u zatvoru e, doista su od velike važnosti u modernim demokratskim društvima. Bez obzira na njihov e, etnički i vjersko podrijetlo, on je E, slobodni mislitelj koji vjeruje u slobodnu koegzistenciju, mirnu koegzistenciju svih etničkih skupina u Kini. Ima iskustvo e, i vjeruje i, iskusio je i e, u suočen sa najkrajnjim prijetnjama se odlučio za slobodu govora i govoriti protiv opresije i marginalizacije Ugora i drugih manjina i osobno je sa punom saznanju te opasnosti e, e, se zalagao za svoje ideale i na kineskim web stranicama gdje govori o tome da je spreman na e, dugu zatvorsku kaznu ili čak i smrtnu kaznu i kaže E, možda ću na taj način privući više pozornosti na situaciju u kakvoj se nalazi očinu situaciju kako se nalazi naš e, narod e, e, i ukazati na operesiju Ujgura. Evo završavam. Do svog uhićenja inzistira da se mora koristiti propisni postupak u svim optužbama protiv Ujgora. On se bori protiv svih vrsta nasilja, a dajući mu nagradu Saharov parlament bi poslao e, jaku poruku e, potpori e, i kulturnom dijalogu između različitih naroda i u situaciji ekstremne političke represije.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

söz boqqan bolsa, yani millətimizin faydası arqanda söz boqqan bolsa, bu hərгиз mənim sözüm emas. Muchas gracias. Eh, quiero saber si... Puno hvala. Zanima me sada žele li se tko javiti za riječ, postaviti pitanje ili možda podržati nekoga od kandidata. Si todo está mm, claro. Dobro, ako je sve jasno, onda bih vam htjela samo sada dati znači plan e, za dodjelu nagrade od danas do dodjele nagrade. Znači 11.10. ćemo glasovati na zajedničkom sastanku AFETA i DVA o ovim kandidaturama i onda će na e, konferenciji predsjednika se odlučiti o pobjedniku. Rezultati će biti objavljeni 27.10. a 12.12. u Strasburu ćemo imati e, raspravu i zajednički sastanak ponovno AFETA, DEVA i DROA. Tamo ćemo e, čuti ime pobjednika, dobitnika nagrade i ceremonija dodjele nagrade je predviđena za srijedu 14.12. u 12 sati ovdje u Strasburu. Zahvaljujem svima vama na vašem radu, na vašoj prisutnosti danas i e, Sljedeći sastanak je 11.10. Puno hvala.